Muito bom dia. Deklaro aberta. Želim vam svima dobar dan. Proglašavam eh, zasjedanje otvorenim. Prije nego započnemo s raspravama koje su na jutrošnjem dnevnom redu, želim vam reći koji su bili rezultati drugog dijela jučerašnjeg glasanja. Dakle, rezultati su sljedeći. Kao prvo, kao što se sjećate, imali smo čitav niz pojedinačnih glasova. Prvi se ticao Cabo Verdea, koji je odobren. Rezultati će biti objavljeni za sve one koji ih budu htjeli provjeriti, bit će na ekranu. Dakle, Cabo Verde je odobren. Drugo, Drugo glasanje isto se ticalo rezolucije o Cabo Verdeu, e, odobreno je. Zatim, imali smo dva glasanja o Vina i Bisao. I jedan i drugi su odobreni. Zatim, glasanje o protokolu o Sautomeu i Principeu i to je odobreno. Nakon toga glasalo se o Švicarskoj konfederaciji, što je također odobreno. Potom glasanje e, o e, cefaloncefalitisu koje je odobreno, zatim e, o pokretanju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji koji je odobren, te rezolucija o Europskom fondu za solidarnost Europske unije što je također odobreno. Onda glasali smo o nacrtu proračuna, o izmjeni nacrta proračuna što je odobreno. Dakle, proračun 3 je odobren, proračun 4 je odobren, zatim e, rezolucija o Moldovi odobrena, zatim protokol između Europske unije Moldove koji je također odobren. Zatim glasanje o Maroku koje je odobreno. Iza toga se glasalo o Jordanu što je također odobreno. Zatim o Kini, odobreno također. Iza toga se glasalo o Gruziji, što je također odobreno. I konačno što se tiče ovih pojedinačnih glasova imali smo sporazum o e, zrakoplovstvu između Europske i Izraela, euro Euromediteranu i to je odobreno. Sada prelazim na objelodanjivanje rezultata glasanja o amandmanima. Dakle, to su amandmani na, o zahtjevima rezolucije o konferenciji o budućnosti Europe. Amandman 18. Evo, čekat ću da se to pojavi na ekranima, da možete i vi pratiti. Dakle, amandman 18 odbijen je. Amandman prvi odbijen. Imat ćete detaljne rezultate na ekranu, tako da to možete i sami provjeriti. Amandman drugi odbijen. Amandman treći odbijen. Amandman 11. Odbijen. Amandman 19. Odbijen. Amandman 20. Odbijen. Amandman 4. Odbijen. Amandman peti, odbijen. Amandman šesti, odbijen. Amandman sedmi, odbijen. Amandman prvi, odbijen. Zatim Stavak 6 i 2 dijela. Prvi dio je odobren. Drugi dio odobren. Amandman 8 odbijen. Amandman 22. odbijen. Amandman 23. odbijen. Amandman 9. Odbijen. Amandman 10. Odbijen. Amandman 12. Odbijen. Amandman 13. O uvodnoj izjavi A odbijen. Amandman 14. Odbijen. Uvodna izjava B, prvi dio, odobren. Uvodna izjava B, drugi dio, usvojen. Zatim amandman 15 odbijen. Amandman 16 odbijen također. Amandman 17. Uvodne izjave D. Također odbijen. Prelazimo sada na objav rezultata o rezoluciji o posebnoj posebnom povjerenstvu o e, vanjskim intervencijama. Amandman prvi. Odbijen. Amandman sedmi. Odbijen. Amandman osmi. Odbijen. Amandman deveti. Odbijen. Amandman dvanesti. E, drugi, ispričam se, odbijen. Amandman deseti. Odbijen. Amandman treći. Odbijen. Amandman 11. Odbijen. Amandman 12. Odbijen. Amandman četvrti. Odbijen. Amandman 13. Odbijen. Amandman 5 ide odbijen. Amandman 14. odbijen. Amandman 16. odbijen. Amandman 6. odbijen. Amandman šesti je odbačen, ponavlja predsjednik. Amandman šesti, prvi dio točka A odbijen. Ispričava se predsjednik. Prešao je već na e, posebno izvješće, e, izvješće posljednji odbor o umjetnoj inteligenciji. Dakle, amandman šesti također je odbijen. Amandman sedmi odbijen. Amandman osmi odbijen. Amandman deveti D odbijen. Amandman 13. odbijen. Amandman 10D odbijen. Amandman 14. odbijen. Amandman 15. odbijen. Amandman 1. odbijen. Amandman 2. odbijen. Amandman 11. odbijen. Amandman 3. odbijen. Amandman četvrti odbijen. Amandman 12. odbijen. Amandman 5. odbijen. Ovo su rezultati, dakle, glasanja posebnog povjerenstva o umjetnoj inteligenciji prelazim sada na prilagodbe e, izbijanju e, bolesti COVID-19. Amandman peti odobren. Amandmani prvi i četvrti bili su odbijeni. Amandman drugi odbijen. Amandman treći Odbijen. Evo ovako, s ovim smo završili sa objavljivanjem rezultata drugog kruga jučerašnjih glasova. Jednom kada se obznane ovi rezultati, može se preći na predviđene rasprave po dnevnom redu. Započnemo Dakle, sa zajedničkom raspravom imamo izjavu potpredsjednika Komisije Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Želim zahvaliti Viskom predstavniku što je danas e, među nama. Ove izjave tiču se vanjskih e, posljedica krize izbijanja bolesti COVID-19, zatim stanje nacional, zakona o nacionalnoj sigurnosti Narodne republike Kine i stanje u Hong Kongu, te potreba da je Europska unija zaštiti visoku razinu neovisnosti Hong Konga. Zatim ćemo imati odgovore Europske unije, moguće odgovore Europske unije na izraelsku aneksiju zapadne obale, odnosno e, raspravu na tu temu. Podsjećam e, uvažene kolege da u ovoj zajedničkoj raspravi neće biti slobodnog javljanja za riječ ili postupka plave kartice. Dakle, bez daljnjeg čekanja dajem riječ e, potpredsjedniku komisije, viskom predstavniku Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josepu Borelju i zahvaljujem vam što ste danas ovdje s nama. Izvolite, imate riječ, gospodine. Najpša hvala predsjedniče. Dame i gospodo zastupnici, imamo tri teme i Odmah ću preći na stvar. Najprije odgovor Europske unije na izbijanje bolesti COVID-19. Jasno je da ova globalna pandemija zahtjeva globalna rješenja. I Europska unija mora biti u samom središtu pružanja odgovora. Kako bi se to napravilo, u četvrtom mjesecu pokrenuli smo inicijativu za borbu protiv ove pandemije to sam već predstavio na sastancima odbora 8. lipnja raspravljali smo na vijeću vanjskih poslova e, o razvoju kako ići dalje brzo i u te svrhe uložili smo 35 milijardi eura e, kako bismo pomogli u naj, najugroženijim zemljama u Africi, Južnoj Americi i u našem susjedstvu. Neki mogu reći, pregovor da to nije svjež novac, već e, realocirani resursi, a u svakom slučaju je bilo jako važno e, staviti prioritet na boru protiv pandemije proširenje europskog programa za izbjeglice bio je ključnog značaja u, tijekom ove krize i e, cijenimo napore parlamenta da se e, usvoji dakle u srpnju e, važna prilagodba proračuna kako bi se više od milijardu eura namijenilo pomoći sirijskim izbjeglicama. U novom VFO-u imamo e, dodatna sredstva za vanjsku politiku i financiranje instrumenata za novu, nove generacije instrumenata. Dio toga ide, bit će namijenjen e, humanitarnoj pomoći dio e, o dodjeljivanju višeg praga za vanjsko jamstvo u okviru međunarodnog instrumenta za vanjsku suradnju i razvoj. Također smo predvidjeli e, dodatne odredbe od 10,5 milijardi eura i s tim bismo mogli e, dati jamstvo za 130 e, milijardi eura u okviru e, europskih operacija za i razvoj plus e, i mikropomoć, mikrofinancijske pomoći trećim zemljama. Dakle, svimo moći ćemo pojačati održiva i zelena ulaganja u partnerskim zemljama diljem svijeta. Nadam se da možemo računati na vašu podršku s tim u vezi kako bismo imali ambicioznu razinu resursa u djelovanju e, izvan Europske unije. Drugo, i, i da, dopuste da, naravno da kažem da to sve jako potrebno jer ova kriza bit će biblijskih e, razmjera. Vidite kakva je situacija samo u Južnoj Americi gdje stvari e, postaju sve gore i gore. Na svu sreću u Africi situacija nije tako kritična kao što se moglo očekivati, ali i što se tiče zdravstva i gospodarstva e, imat će e, ogromne posljedice ova kriza i bojim se da će biti dugotrajne. Druga tema kojom se bavimo u današnjoj raspravi tiče se Narodne republike Kine, odnosno zakona Narodne republike Kine o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong. Dopuste da e, vam iz, spomenem jako očitu stvar. Dakle, bolest COVID-19 pojačala je postojeće trendove, dakle napetosti između SAD-a i Kine svakodnevno e, su sve veće. I želim ponoviti ono što sam već e, rekao i napisao u puno navrata, to je da Europa mora naći svoj vlastiti put kada se radi o nalaženju ravnoteže e, sa ova dva dionika. Jučer je francuski ministar vanjskih poslova rekao više manje istu stvar. I mislim da je to nešto e, što, e, s čime se slaže većina ljudi na vijeću. No, e, Ravnoteža ne znači jednaka udaljenost između partnera. Dakle, transatlantsko partnerstvo je najvažnije partnerstvo za Europsku uniju i održavamo Imamo razlike sa trenutnom administracijom eh, na vlasti u SAD-u, to je jasno, bez obzira na situaciju multilaterale i Međunarodnog kaznenog suda, no ipak imamo tražimo pozitivne odnose gdje god je to moguće. Što se tiče naših odnosa s Kinom, nije jednako pozitivno. Dakle, to žao mi je za one koji žele jedna, jednostavne scheme imati. Ovo mora, naši odnosi moraju biti uh, utemeljeni na povjerenju, reciprocitetu i partnerstvu. Dakle, Kina je naravno nužan partner za rješavanje globalnih izazova kao što je globalna pandemija ili klimatske promjene. Nitko ne može zamisliti da ćemo riješiti klimatske promjene bez jakih, jak, snažno preuzetih obveza s kineske strane, no istovremeno ljudska prava su sporno pitanje u našim odnosima. To sam pitanje pomenuo i spomenuo sam u razgovorima sa kineskim premijerom prošlog tjedna pitanje ljudskih prava u Hong Kongu. Imali smo e, direktan sastanak koji je bio koristan, e, koji sticao svih naših odnosa i e, govorili smo o usvajanju dakle, zakona o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong, za koji smo rekli da nije sukladan sa međunarodno preuzetnim obvezima Kine. Napos se gled, ne, poštuje temeljni zakon Hong Konga koji su Britanci i Kinezi potpisali. Dakle, temeljne slobode slobode nešto su što izravno utječe na sve nas. To nije samo stvar koja se tiče stanovništva Hong Konga. To je nešto što se tiče načela, principa i potrebe da se ispoštuju međunarodno preuzete obveze e, i u suprotnom to narušava načelo jedne zemlje, dva sustava i e, neovisnost e, Hong Konga, dakle njegovu autonomiju. Kao što znate, ja sam to već jasno izrazio 20. 2. 27. 29. Po tom pitanju imali smo jednoglasnost, a to je nešto što je sve rijeđa stvar unutar rasprava Vijeća za vanjske poslove. To sam također rekao i na Vijeću sigurnosti jednih naroda kada sam imao priliku obratiti se tom tijelu na sami dan kada je ova odluka usvojena. i spreman sam e, odgovoriti na sve konkretne mjere koje je poduzela Europska unija ukoliko imate pitanje, pitanja o tome. Što se tiče treće teme o mogućem e, izraelskom pripajanju zapadne obale, dopuste da o tome kažem par riječi, dakle o mogućem e, izraelskom pripajanju dijela okupirane zapadne obave. Dakle, po tom pitanju naš stav je jasan, premda i ovdje i ovdje je teško doći do jednoglasnosti, ali postoji jaka većina država koje i dalje podržavaju e, pregovore oko e, rješenja dviju država i međunarodnih parametara i smatraju da bilo kakva aneksija, odnosno pripajanje nešto što je bilo protivno međunarodnom zakonu, e, međunarodnom pravu. Stoga podržavaju nadamo se da e, Izrael neće e, to napraviti, neće e, pripojiti zapadnu obavu sebi. To sam telefonski rekao novom ministru obrane i vanjskih poslova Izraela. Dakle, to bi predstavljalo ozbiljno kršenje međunarodnog prava. U ožujku u Ženevi 27 država članica složilo se oko toga na zadnjem sastanku vijeća vanjskih e, poslova nismo došli do jednoglasne odluke po tom pitanju. No, kao što rekoh, imamo jaku, jaku većinu država koje podržavaju ta načela. Drugo, to bi nanijelo veliku štetu e, usvajanju rješenja u okviru dviju država. Treće, to bi negativno utjecalo na regionalnu stabilnost naše, naše odnose s Izraelom i, odnose između Izraela i arapskih zemalja i moguće bi moglo negativno utjecati i na sigurnost Izraela, što je nešto oko čega ne, se ne može pregovarati i to naglašam. I za kraj, e, s točke gledišta Europske unije, aneksija, odnosno pripajanje bi mogla imati negativne, velike negativne uh, posljedice za naše odnose sa Izraelom. Evo, došao sam do, moje vrijeme isteklo, dakle pridržavat ću ga se. Danas neću govoriti i prejudicirati kakav, kakve posljedice može imati moguće pripajanje, no dopustite podsjetim da Europska unija ima svoje obveze u okviru međunarodnog i europskog prava i kao što smo se dogovorili sredinom petog mjeseca na vijeću e, ministara vanjskih poslova e, želimo da do toga ne dođe. Dakle, koristimo sve svoje diplomatske kapacitete i vršimo pritisak kako do toga ne bi došlo. Kao što rekao, imamo otvoreno i konstruktivne razgovore sa e, ministrom Granicom i ministrom vanjskih poslova Nazim e, i na isti način kao što sam vama rekao e, i njima sam rekao to, također sam u kontaktu sa palestinskim e, predstavnicima, nekolicina ministara Europske unije prenijelo iste poruke. Imali smo važne razgovore sa Majkom Pompeom, e, ministrom e, vanjskih poslova Sjednjih američkih država. Dakle, to, o tome smo raspravljali većim dijelom sastanka od sati pol s Majkom Pompeom. Narednih eh, tjedan mjeseci razgovarat ćemo s partnerima, međunarodnim partnerima, međunarodnom zajednicom i podržavati pregovore u okviru dvi, e, rješenja dviju država na temeljem međunarodnih parametara i koji će zajamčiti jednaka prava za sve. Najviše hvala predsjedniče što ste mi dali još dodatnih pola minute. Hvala vam na vaše pozornosti. Sada je vrijeme da stane. Mislim da je moje vrijeme isteklo, no u svakom slučaju ostajem vam na raspolaganju za brojne teme koje ćete neupitno pokrenuti tijekom ovog dijaloga. Hvala vam predsjedniče. Muito obrigado, Hvala lijepo, gospodine podpredsjedniče komisije. Hvala na vašim izjavama u odnosu na ove vrlo važne teme. Sada ću dati riječ našim zastupnicima. Molim vas da poštujete vrijeme koje vam je dodijeljeno. I također ću zamoliti govornike da se drže teme današnje rasprave. Počet ću s gospodinom Davidem McAllisterom EPP. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče, hvala drage kolege. E, trebamo e, svakako e, tražiti i autonomiju Europske unije, tražiti multilateralna rješenja i braniti naše interese. I doista mi je drago što danas govorimo o posljedicama pandemije COVID-19 e, u odnosu na e, vanjsku politiku. Znamo da ovo neće dovesti samo do e, medicinskih i socijalnih i gospodarskih izmjena, već kao što je upravo gospodin Borela rekao, ovdje će doći i do velikih promjena na razini geopolitike. Drugim riječima, E, u mnogim dijelovima svijeta dotiče do ugrožavanja e, demokracije, sloboda zbog e, sve veće dezinformacije, kibernetičkih napada. Europski parlament mora jasno pokazati da upravo ovakve prijetnje bez presedana do kojih dolazi zbog COVID-19 traže izvanredne mjere. Mi se želimo još više usredotočiti usredotočiti na globalni odgovor Europskog parlamenta. Danas ćemo imati raspravu, ali isto tako različiti odbori su radili na ovim pitanjima, te bismo htjeli e, naglasiti u kolikoj mjeri je važno poslati važan, e, e, snažan signal solidarnosti svim našim partnerima u cijelom svijetu. Hvala lijepo, David. Sada ću dati riječ gospodinu Pikuli. Piculi. Hvala gospodine predsjedniče, hvala e, gospodine e, previsoki predsjedniče. Imamo e, vrlo velike velik utjecaj i velik velike ovog covida i velike pandemije i trebamo se naravno uhvatiti u koštac sa pandemijom i to na jednoj globalnoj razini, a da pri tome poštujemo e, naše temeljne e, temeljna načenja. Mi trebamo e, svakako dati, držati na raspolaganju medicinske opremu raditi na izradi e, cijepiva. Radi se istovremeno na e, borbi protiv dezinformacijskih kampanja. Potrebno je da osnažimo otpornost. Potrebno je da e, tjesno surađujemo sa ključnim globalnim institucijama G20, UN institucijama kako bismo pomogli našim međunarodnim partnerima da se i oni uhvate E, djelotvorno u koštac sa ovom e, pandemijom. Hvala lijepo. Hvala lijepo. A sada gospodin Malik Azmani, dvije minute, izvolite. Hvala. Na početku mandata Europska komisija je e, najavila svoje geopolitičke ambicije. Europa želi postati globalni igrač. Koronavirus je upravo e, dovela u pitanje ovu ambiciju jer je naš svijet u posljednjih dva mjeseca postao sve manji. Došlo je e, do zatvaranja granica. Istovremeno radi se doista o globalnom izazovu e, vezan koji je povezao cijeli svijet i svi zapravo zavisimo jedni o drugima. Međutim, može, e, moli se stvarno globalno ujediniti e, kako bismo se e, borili protiv ove krize jer stvarno je neprihvatljivo da su neke zemlje iskoristile COVID-19 kako bi razdvojile Europu. Korona diplomacija dezinformacijske kampanje E, vidjeli smo e, to na razini vanjske politike. Kina i e, Libija, na primjer. E, dakle, vrijeme, e, došao je trenutak da se Europa e, odlučno bori protiv takvih pojava i to na globalnom forumu. Trebamo povezati razinu geopolitičkih ambicija Europske unije. Trebamo voditi globalnu zajednicu u borbi i protiv covid u traženju cijepi cjepiva koje će biti e, pristupačno cijelom svijetu. Ako ne budemo e, imali, budući da, ne, da SAD e, nije prisutan, Europska unija treba zauzeti mjesta. Moramo prihvatiti našu globalnu odgovornost. Europska unija može E, e, biti ta koja će pokazati da se stvari e, mogu odvijati drugčije, moramo biti odlučni i pokazati našu odlučnost u ovoj borbi. Hvala lijepo, a sada gospodin Marko Dreosta. Hvala što ste mi dali riječ. Ova kriza koja je vezana za e, bolest COVID-19 je u potpunosti e, izmijenila geopolitiku u cijelom svijetu, Kina doista nije bila pravi partner tijekom ove krize i to i ne možemo oprostiti. To kažemo vrlo jasno i glasno kao to je e, rekao e, gospodin Salvini. Potrebna je međunarodna istraga kako bismo shvatili e, od kuda je došao ovaj virus. Došlo je do pogrešaka u tom komunističkom režimu, taj komunistički režim je počinio pogreške i sada treba trebamo tražiti e, račune, odgovornost za to. E, e, ministri pet zvijezda nisu imali hrabrosti osuditi Peking i zbog toga bi Italija e, mogla e, e, biti na neki način sluškinja Kini. Imamo ljude koji su slobodni, ljudi koji nisu slobodni, oni koji nisu slobodni smatraju da je upravo Kina model koji treba pratiti. Hvala lijepa. Bujt Kofer, dvije minute. Gospodine predsjedniče, gospodine Boril, radi se o, o e, ovom velikoj globalnoj krizi, pandemiji korona viruse, ali tu imamo i dvije e, karakteristike koje su sve prisutne. Ovo je prva međunarodna kriza e, u desetljećima u kojoj se SAD jednostavno u potpunosti e, izuzeo e, i nema nikakvu e, ulogu lidera, a Kina je prisutnija nego ikada. I ovo nije dobra vijest. Ovdje imamo veliku promjenu u međunarodnim odnosima. Je jednu stranu imamo jednu hegemonijsku borbu između dvije super snage a e, međunarodne institucije su oslabile naročito multilateralne institucije e, koje se e, ignoriraju i upravo zbog krize su ove tendencije postale sve snažnije i snažnije. Upravo Europska unija mora podržati snažnije svoje međunarodne obaveze kada smo e, zabranili e, uvoz i izvoz e, zaštitnih, zaštitne opreme, tu smo pogriješili. Trebali smo biti odlučni. Pred nama su veliki izazovi i oni su brojni. E, trebamo pronaći saveznike i pokazati e, e, onima koji su protiv nas da smo ovdje odlučni. A sada ću završiti u odnosu na Hong Kong. Doista odobravam izjavu G7 E, EU neće samo kritizirati. Mi želimo da Kina e, razumije e, i shvati da ne može bez posljedica ignorirati svoje međunarodne posljedice i to ćemo svakako naglasiti u ponedjeljak tijekom EU sameta. Hvala lijepo. A sada gospodin Večkovski. Izvolite. Gospodine predsjedniče i visoki predsjednici, prije 20 godina polski ministar vanjskih poslova zajedno sa e, američkim e, ministrom vanjskih poslova su pokrenuli e, zajednicu za demokraciju u Varšavi. E, sada slavimo 20. godišnicu ovog e, događaja i upravo je zbog toga predsjednik e, Poljske bio pozvan u Bijelu kuću i to je bio prvi predsjednik koji će posjetiti Bijelu kuću nakon što je izbila bolest COVID-19. Naravno, Govorit će se ovdje i o transatlantskim e, odnosima, ali i o bilateralnim odnosima. I e, ne smijemo birati, nije, nije pred nama izbor između Kine i SAD-a. Moramo biti zajedno u borbi e, protiv virusa. E, zbog toga e, računam na vas, gospodine Borel, na vas i na vanjsku službu, službu za vanjsko djelovanje Europske unije. Molim vas da podržite polskog e, predsjednika u odnosu na sve što se može učiniti za poboljšanje transatlantskih odnosa. Hvala. A sada... E, Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Već mjesecima govorimo o koroni i ova pandemija jasno pokazuje da je počinjeno mnogo grešaka i da je naš politički gospodarski sustav nedostatan. Privatiziralo se već godinama u Europskoj uniji. Od 2011. do 2018. smo 36 puta pozivali zemlje članice da privatiziraju javne službe. I e, osim toga se sve više ulagalo u militarizaciju. Gospodine Borel, Europa je suočena sa velikim socijalnim izazovima. Ljudi gube radna mjesta i svoj dohodak. I baš sad, baš sad vi namjeravate izdvojiti 25 milijardi eura za e, nabavu vojne opreme. Unatoč tome što je to e, zabranjeno ugovorom. Kako vam nije jasno da se ne mogu jest bombe i tenkovi? I, i, i od njih neće ozdraviti ljudi koji su bolesni. Men, naivno je vjerovat da će ova militarizacija i, i, i ovo e, geopolitičko usmjerenje nama donijeti e, više mira i sigurnosti. Hvala. Hvala lijepo. A sada izvolite gospodin Komini Oliveres. Hvala lijepo gospodine predsjedniče i potpredsjedniče. Vrlo je važno da se borimo protiv pandemije, ali to ne može biti isprika da bismo oslabili pravnu državu. E, u našim društvima postoje temeljne vrijednosti obrana e, temeljnih sloboda i demokratskih prava. Ne smijemo to oslabiti. E, ovaj tjedan e, proživjeli smo, smo situaciju sličnu onoj 80. godina. E, premijer e, Španjolske Pedro Sanchez je pokazao solidarnost. Mi smo pokazali solidarnost E, sa ljudima koji su osuđeni na zatvor. Oprostite, molim vas e, da se držite tema koje su teme današnje rasprave. Ukoliko to e, ne činite, ne možemo prihvatiti vašu intervenciju, vaš govor. Gospodine visoki predsjedniče, uz svo dužno poštovanje i dužno poštovanje deontologije i etici, slažete li se eh, sa državnim terorizmom? Jer eh, vi trebate djelovati ne samo kao visoki predsjednik, već ovdje radi zapravo o eh, vjerodostojnosti cijele Europe u odnosu na međunarodnu politiku. Molim vas, da e, poštujete dnevni red. Tu imamo tri teme i njih se morate držati. I molim vas da se ne izjašnjavate o temama koje nisu na dnevnom redu. Složili smo se oko dnevnog reda. Tako da vas molim da se držite toga. Mihael Galer, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodarske posljedice ove krize destabiliziraju države i cijele regije koje su već pogođene konfliktima i krizama. Neki akteri pokušavaju u sjeni krize provesti svoje, svo, svoje ciljeve, interese. E, tome se moramo suprotstaviti. E, moramo podsjetiti Kinu da je sporazum sa Velikom Britanijom e, obvezatan i da ga se moraju pridržavati. Dobro je da politički predstavnici sad idu u Izrael ili i da, da pokušavaju objasniti šefu vladu da e, bi ovako pripajanje predstavljalo kršenje međunarodnog prava i da bi to imalo ozbiljno posljedice, imalo ozbiljne posljedice za Izrael. Što se tiče Ukrajine, Gruzije, Moldavije, mm, oni koji tamo žele e, štiti svoje interese e, protiv interesa tih država da to ne mogu nastaviti i dalje raditi i da Evropska unija namjerava nastaviti svoju suradnju s tim zemljama. Hvala lijepo. A sada uh, Gospodin Bulman. Pa, gospodine predsjedniče, mm, gospodine Borel, i bez korone eh, bi ova godina eh, bila godina eh, najtežih i gorih humanitarnih katastrofa u svijetu u proteklih nekoliko desetljeća. Milioni ljudi žive u siromaštvu, gladuju, korona će udvostručit e, ove brojke. 60, 620 milijuna ljudi gladaju i moramo i dobro je što smo prikupili brzo sredstva da im pomognemo, no imate li vi e, jest, jeste li vi svjesni što treba učiniti kako bismo e, spriječili smrt milijuna ljudi Možete li nam nešto reći o, politici sankcija protiv Irana, Venezuele i tako dalje? E, jer je jasno da Evropska unija mora učiniti sve što može kako bi se borili protiv pandemije i gladi i tamo, bez obzira na to što drugi međunarodni akteri misle o tome. Hvala vam. Hvala lijepo. Udar. A sada e, gospođa Nomen, dragi kolege, mi smo e, se usredotočili na COVID-19 e, gledajući na to kao na zdravstvenu krizu. Međutim, tu se krije isto i kriza ljudskih prava i to ugrožava samu zdravstvenu krizu jer će e, imamo sve više širenja dezinformacija i nepovjerenja. Ako režim koristi e, upravo koromu kako bi e, uveo policijsku državu, onda će to neće zaustaviti virus, ali će sigurno proširiti straha. Dakle, svako ograničenje mora biti proporcionalno i mora biti jasno vezano za situaciju vezanu za zdravstvo. Dakle, kako bismo se bor uhvatili u koštica sa e, krizom, zdravstvenom krizom, moramo se baviti istovremeno i pitanjem e, e, nepoštivanja ljudskih prava. Moramo svaki put štititi i doktore i ljudska prava. Europa pa se treba baviti pitanjima ljudskih prava. Vas smo čuli, čuli smo vaš glas. Jasno ste se izjavili, ali mislim da trebamo biti još glasniji, da moramo jasno pokazati da nam je doista stalo i do ovih pitanja i e, koja su tjesno vezana za borbu protiv bolesti COVID-19. Hvala. A sada gospodin Radislav e, Sikorski, jedna minuta predsjedniče, želim vam zahvaliti i zahvaliti gospodinu Vašukovskom koji je tako pozitivno govorio o zajednici za demokraciju. To je jedan pokret e, koji je e, započeo gospodin Deremeke i ja sam ga nastavio. Poljska vlada se će, nadam se, prestati djelovati protiv vladavine prava i vratiti se putu demokracije. E, što se tiče e, krize e, izazvane bolešću COVID-19, ja se nadam da će to stvoriti nove potrebe. Prijedlozi Europske komisije e, su važni. Nadam se da će to e, doista e, zadržati Uniju Europe. Međutim, evo upravo zbog kreditnih stopa i različitih kreditnih stopa moglo bi doći i do razlika u Europi i to bi moglo izazvati još veće razdore. Hvala. A sada Katrin van Brempte. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče i dobar dan gospodinu Borelu. Vi ste sami spomenuli e, e, utjecaj e, krize COVID-19 na međunarodnu razinu. Evo, dati ću primjer Kine, jer već prije pandemije smo imali ogromne probleme u odnosima s Kinom. Ljudska prava, trgovinski odnosi, gospodarstvo. E, koje, e, kojim upravlja država. Međutim, naravno, COVID je e, e, još više e, naglasio probleme. Bombardirali su doslovno Europu lažnim novostima, ne dezinformacijama i jednostavno smo shvatili da jednostavno previše zavisimo od Kine, evo konkretno u odnosu na zaštitne materijale za zdravstvene djelatnike. Dakle, ovo e, e, je stvarno nešto, e, ova kriza je stvarno nešto što nam pokazuje da trebamo globalno gledati na vanjsku politiku. Dakle, trebamo izmijeniti način na koji gledamo na Kinu, a istovremeno zadržati trgovinske odnose s Kinom. Hvala lijepo. A sada Franciske Jose Milan Mon. E, hvala. E, neke stvari bih htio naglasiti. Kao prvo što se tiče e, ove vanjske politike i COVID-19. Ova kriza je upravo pokazala da nije moguće razmjenjivati informacije u odnosu na pandemiju. Nadalje imamo preveliku sklonost Europske eh, unije i zavisnost od eh, vanjskih eh, država E, trebamo e, zaštititi e, neke strateške sektore što se tiče recimo proizvodnje lijekova ili zaštitnog materijala. Veliki dio sirovina i sastojaka za naše za lijekove dobijamo upravo iz Kine ili iz Indije. E, drago mi je da je Europska unija posvetila e, sredstva, e, veliku pomoć za Afriku dva zadnja desetljeća bila su teška. Možemo govoriti o pravom desetljeću kriza, ali unatoč tome je ova e, kriza došla kao veliko iznenađenje i nadam se da ćemo sljedeći put e, biti bolje koordinirani. E, hvala. A sada gospodin Javier eh, Lopez, jedna minuta. Hvala gospodine predsjedniče i hvala visokom predstavniku. Jasno je da eh, je pandemija eh, bila veliki, ogroman izuzav, ali je pokazala i ukazala na velike kontradikcije koje postoje što se tiče europske uloge na međunarodnom planu. Vidjeli smo da jednostavno e, nedostaje vodstvo na međunarodnom planu, a međunarodne organizacije su u vremenu oslabljene. Neke lekcije smo ipak naučili iz ove krize. Drugim riječima, Evropska unija treba osnažiti E, međunarodne organizacije kako bi se mogla adekvatno uhvatiti u koštac sa međunarodnim i globalnim izazovima, među njima i e, pitanja klime. Europa e, treba naći vlastiti put kako bi branila svoje interese i svoje vrijednosti u e, svijetu. Trebamo naći partnere, saveznike i njima pomagati, e, trebamo pomagati i e, Latinskoj Americi koja doista pati, od ove pandemije. Hvala lijepo. Gospodin Aleksandrov, izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine Borel. Želim čestitati građanima Hong Konga koji se bore za svoja prava i slobode kojim parlamente Kine brane nakon što je usvojio opresivan zakon o nacionalnoj sigurnosti. E, ja dolazim iz zemlje koja je iskusila totalitarno i komunističku vladu, pa se stoga e, obraćam parlamentarcima moramo jednostavno zaboraviti e, iluziju da možemo biti prijatelji s komunističkom Kinom. E, trebamo biti solidarni e, s građanima Hong Konga. Naše vrijednosti su takve da trebamo jasno pokazati Pekingu da možemo okončati sva ulaganja u Kinu i da smo spremni e, čak i razmisliti o sankcijama na isti način na koji smo to učinili nakon što je došlo nakon ruske agresije na Krimeju. E, to je jedini način da se e, e, urazumi ove komunističke dinosauruse koji su preživjeli do današnjeg dana. Hvala. Hvala, a sada Gospođa Leksam, hvala lijepo. Ako nismo spremni e, svugdje zagovarati slobodu, onda te slobode neće svugdje biti. E, Kina krši sve, e, sve međunarodne sporazume, slobodu i vladavinu prava. Upravo je ova odluka nad kongresa o nacionalnoj sigurnosti Kine e, takva da e, krši te temeljne vrijednosti. E, smatramo da će zbog toga doći do ogromnih problema. Prije dva tjedna 900 političkih vođa su se usprotivili ovom zakonu parlament, Europski parlament mora e, isto tako postupiti jer e, naša e, vanjska politika koja proizlazi iz članka 21 ugovora nam nalaže da izdamo rezoluciju i da budemo solidarni s narodom Hong Konga. Hvala lijepo. Izabel Hvala. Gospođa Santos. E, nakon što e, je došlo do dogovora da će e, Velika Britanija predati Hong Kong, postalo je jasno da Kina neće poštivati osnovna pravila u Hong Kongu. Ovaj zakon Narodne republike Kino o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong je otvorio e, put e, prema nepoštivanju i smanjenju ljudskih sloboda. To se ne može e, tolerirati i važno je da Europska unija, unatoč činjenici da imamo trgovinske odnose e, s Kinom, e, može smanjiti e, našim vlastitim vrijednostima. Upravo naprotiv, trebamo ih još više naglasiti i naglasiti nezavisnost Hong Konga kao i potrebu poštivanja međunarodnog prava. To je ono što trebamo učiniti mi kao Europski parlament. Hvala lijepo. Sada Hude Votmans. Hvala lijepo, drage kolege. Za mene su stvari vrlo jasne. Ja e, branim e, načelo jedne zemlje i dva naroda. Drugim riječima, e, narod Hongkonga ima pravo na slobodu Eh, izrič eh, slobodu eh, govora, ima pravo na svoju autonomiju i visok stupanj autonomije Hong Konga. Mi smo ovdje ujedinjeni u jednoj vrlo snažnoj rezoluciji. Tražimo od Kine da povuče ovaj zakon o nacionalnoj sigurnosti, da poštuje slobodu naroda Hong Konga i da jednostavno poštuje zakone. Ako to ne bude slučaj, da mi kao međunarodna zajednica moramo razmisliti o tome e, da e, pokrenemo e, ovaj slučaj pred Međunarodnom sudu pravde. Mi konzumiramo kinoske proizvode i zbog toga imamo dobar argument za promjenu i ja tražim novu strategiju za e, e, Kinu, e, novu strategiju Europske unije za Kinu, ali to trebamo činiti tako što ćemo braniti naše temeljne vrijednosti. Drugim riječima tražimo od, trebamo tražiti od Republike, Narodne Republike Kine da povuče ovaj zakon i da da visok stupanj autonomije Hong Konga. Mi trebamo braniti demokraciju svugdje na svijetu. E, puno vam hvala. Sad bih dao riječ Mari Bicotto za jednu minutu. Izvolite. Grazie, presidente. La Cina... Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Komunistička Kina je jedna diktatura koja predstavlja najveću prijetnju našoj demokraciji – kineski špijuni u europskim institucijama, eh, njihova uloga u izbijanju virusa, eh, sve su to ozbiljne okolnosti i, moramo stati na kraj ovim lažima i, i Evropska unija mora progovoriti istinu o zločinima. Naše vrijednosti nisu na prodaju. Suočeni smo s gospodarskim ratom, e, ratom civilizacija, e, rat e, koje je Kina započela protiv Europske unije. Moramo se boriti za našu slobodu i za demokraciju. Slobodni ljudi svijeta, Italijani, Europljani nikad neće postati robovi kineskog režima. da bih riječ Siti Kanko za jednu minutu, izvolite. Ova komisija je obećala da će biti geopolitička komisija, no do sada nisam vidjela da je tako. No, vidjela sam kako je Europska služba za vanjsko djelovanje, kako se ulaguje Kini. Jasno je da je